valjanost ovih e, mandata. Gospodin Marko Cani je e, gospodin Marko Zani je prešao iz EFDD-a u e NL e, od, 1. od 11.1.2017. Gospodin Afronte pristupio je zelenima, a istupio iz EFDD-a sa stupanjem na snagu od 11. siječnja 2017.